Good afternoon, ladies and gentlemen. Let us continue our work on the REGI meeting. For... Dobar dan, evo možemo nastaviti sa našim sastankom odbora REGI, a to je sljedeća točka na dnevnom redu. A to je nacrt izvješća, izmjena i dopuna uredbe 1303 iz 2013. godine u pogledu određenih odredaba povezanih s financijskim upravljanjem za određene države članice koje su u poteškoćama ili kojima prijete ozbiljne poteškoće u odnosu na njihovu financijsku stabilnost. Nacrt izvješća odnosi se na članak 24. i na članak 123. uredbe zajedničkim odredbama što bi omogućilo veće stope sufinanciranja zemljama koje se nalaze u financijskim poteškoćama. Komisija je predložila da se odgodi istek roka i ne očekuje se da će prijedlog imati posljedice po proračun. Sukladno članku 24. zajedničkih odredbi omogućuje se komisiji dodatna plaćanja zemljama članicama koje su izjavile financijske poteškoće koje koriste financijsku pomoć. Više zemalja je bilo prihvatljivo, ali Grčka je jedina zemlja članica koja još prima povećano sufinanciranje i to je podatak s kraja lipnja ove godine. Izvorno je članak i visinu plaćanja do 36.2016. godine. Komisija će i dalje omogućavati dodatna plaćanja svim zemljama članicama, što znači i Grčkoj koje koriste financijsku pomoć nakon 30. lipnja 2016. godine i na e, određeno razdoblje to će biti iz mehanizma za potporu, a pri tome se neće izmijenjati e, izvajanja za ESIF za sljedeće programsko razdoblje. Zaprimili smo ovaj prijedlog prije našeg posljednjeg sastanka u lipnju. Ja sam izvjestiteljica u ime odbora Regi. I kada je riječ o drugim odborima, samo PEH i Ekon za sada razmatra mogućnost izrade mišljenja. Odbor za proračun neće izraditi mišljenje, ali će poslati dopis. Odbor za e, zapošljavanje također vjerojatno da će radije poslati pismo nego izraditi pismo. Ostali odbori, Trane, Vikult, Fami, Itre, e, za sada su izjavili da neće izraditi mišljenja dok odbor KONT još nije odlučio. Evo, to je situacija sa drugim odborima. A sada mi dopustite da u nekoliko kratkih riječi iznesem e, kontekst e, nacrta izvješća koje sam pripremila za potrebe odbora. Svrha zakonodavnog prijedloga je pomoći onim zemljama članicama koje su najviše pogođene trajnom e, gospodarskom i financijskom krizom da nastave sa provedbom programa na terenu. Komisija predlaže zadržavanje stope sufinanciranja od 85% za Cipar da se e, također produlji trajanje mehanizma dopune financiranja koji može koristiti Grčkoj. Sukladno članku 24. Zajedničke, e, uredbe o zajedničkim odredbama, na zahtjev zemlje članice e, može se toj zemlji članici pomoći ako ona ima privremene proračunske poteškoće one zemlje koje su primile pomoć u sklopu programa prilagodbe nakon prosinca 2013. godine e, mogu povećati svoja plaćanja za dodatnih 10% i iznad e, stope sufinanciranja koja se primjenjuje za RDF, ESF, Kohezijski fond, Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj i e, iz Fonda za pomorstvo i ribarstvo. Ova odredba se primjenjuje do 30.6.2016. godine. Grčka je je bila jedina zemlja u, programu prilagodbe na taj isti datum. Sukladno članku 120. ovog, ove uredbe od 1.12.2014. do 30.6.2017. godine maksimalna stopa sufinanciranja za svaki prioritet za operativne programe koje podupire e RDF i ESF na Cipru će iznositi 85% umjesto 50% što se primjenjuje na razvijenije regije. Sukladno uredbi komisija treba revidirati odredbe o financiranju i ako je potrebno iznijeti zakonodavne predloge prije 36.2016. godine sa mogućim produljenjem roka i iz toga je komisija iznijela takav prijedlog. U tom kontekstu Cipar je produljio e, svoj program prilagodbe od e, ožujka 2016. godine nakon, e, kako bi se osigurao gladak prijelaz nakon izlaska Cipra iz programa financijske pomoći kako bi se potakla ulaganja, komisija predlaže da se poveća stopa sufinanciranja od 85, odnosno da se produlji stopa od financiranja od 85% do kraja sljedećeg programskog razdoblja i to će e, omogućiti olakšice u proračunu Cipra za, od 99 milijuna. Sukladno članku 24. E, e, također e, se, može povećati stopu sufinanciranja za 10% do 36.2016. godine i to će rezultirati popuštanjem pritiska na proračun i omogućiti će veću likvidnost za razvojne tvrtke. Također, od 2011. do 2015. godine Grčka je već primila 1,3 e, milijarde i to ranije nego što je bilo predviđeno. Također su zahvaljujući tome europski programi koji su sufinancirani od Europske unije e, da se provedu i to je donijelo koristi realnom gospodarstvu. Komisija predlaže da se produlji prihvatljivost za ovaj mehanizam nakon lipnja 2016. godine kako bi Grčka mogla ponovno ostvariti e, održiv rast. E, u svojstvu izvjestiteljice za ovaj zakonodavni predmet predlažem da preuzmemo prijedlog komisije kao stajalište parlamenta bez amandmana. Također predlažem da odbor regije pozove komisiju da uputi taj predmet parlamentu ponovno ukoliko bude namjeravala suštinski izmijeniti prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom. Uh, Evo, to je moj nacrt izvješća, a sada dajem riječ izvjestiteljima u sjeni. No, oni nisu ovdje Gospođa Vesfal ima riječ u ime gospođe Krel. Ne. Želim napomenuti da gospođa Krel sada nije ovdje, ali poslala mi je dopis u kojem izjavljuje svoju potporu na crtu izvješća koji sam izradila. Evo, isprike. To je bilo o gospođi Krel, no ako vi želite sada uzeti riječ, slobodno izvolite. Okay. Ms. Renke, you are a shadow? Papadimoulis. Yes. Gospodin Papadimoulis, izvolite. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να... Please use your headphones because I Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Molim vas da uzmete slušalice. Naime, ja mislim govoriti materijnim jezikom, dakle grčkim. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Želim vam zahvaliti iz dva razloga. Kao prvo, zbog vašeg uvoda s kojim se slažem ovaj dosije, a isto tako se slažem i s prijedlogom kojeg ste iznijeli, da dakle bez izmjena prihvatimo prijedlog kojeg nam je Europska komisija podastrila. već smo napravili određena iskustva i znamo kako su ti mehanizmi funkcionirali u proteklom razdoblju. Vidjeli smo da to ne predstavlja opterećenje za e, naš proračun, dakle da je ovo sve proračunski neutralna mjera i da je pomoću ovoga se grčko gospodarstvo moglo malo pokrenuti. Dakle, dobili smo financijska sredstva, sredstva za ulaganje, a isto tako se koristio i e, strukturni fond. To je bilo sukladno predviđanjima vijeća i međunarodnih organizacija. Budući da dakle smo vidjeli da ovaj mehanizam funkcionira na pozitivan način i budući da to isto dobro neće opterećivati europske porezne obveznike, budući da je to proračunski neutralno i budući da je to e, usmjereno na one države koje su doista u poteškoćama, poput Grčke, mislim da e, su to sve valjani razlozi da Europski parlament podrži ovaj prijedlog jer će on imati pozitivne e, implikacije. Ja osobno, ali i čitav moj klub zastupnika e, podržavamo dakle, vaš prijedlog, prijedlog gospođe Mihajlove. Mislim da to trebamo usvojiti u ovom obliku. Hvala. Hvala, gospođa Senke. I ja također želim reći da mi podržavamo prijedlog izvjestiteljice i predsjednice ovog odbora upravo iz navedenih razloga. Naime, riječ je o važnom predmetu, naročito za zemlje u financijskim i gospodarskim poteškoćama. Važno je da one mogu pristupiti EFSI-u kao posljednjem utočišću za pomoć vlastitom gospodarstvu. To smo vidjeli u Grčkoj i u Cipru prošle godine i zbog toga smatram da je ovo dobar pristup komisije i to podržavamo. No, jedno treba spomenuti, a to je stopa sufinanciranja. Naime, ona koja je zacrtana za kohezijsku politiku dugoročno ima svoje razloge i trebamo imati na umu da postoje razlozi koji se tiču osjećaja vlasništva na tim projektima u regijama i zemljama članicama. Ako gledamo sadašnju situaciju, tu smo složni, no to ne bi trebala postati ustaljena metoda, naime to e, pridodavanje stope za sufinanciranje, naročito stoga što treba očuvati osjećaj odgovornosti i e, vlasništva na tim projektima u zemljama članicama i e, regijama. Ne želimo da taj osjećaj oslabi. I na kraju uskoro ćemo posjetiti Grčku i mislim da bismo mogli povezati ove komentare i opaske koji su izneseni na sastancima odbora sa razgovorima koje ćemo imati sa regionalnim vlastima u Grčkoj i to bismo mogli iskoristiti kao priliku za provjeru onoga što se dogodilo u Grčkoj u posljednjih nekoliko, e, u posljednjih godinu dana. Evo, tako da se ja radujem ove mogućnosti da posjetimo Grčku i razgovaramo sa našim tamošnjim partnerima. Gospođa Damato, izvolite. Hvala. I u ovom konkretnom slučaju primorani smo prihvatiti prijedlog komisije kao što smo već učinili prošle godine kada je bilo riječ o e, predfinanciranju Grčke. Naravno, e, ne možemo poreći da nam je potrebna veća koordinacija, tako da moramo dopustiti toj zemlji da poveća svoje javne rashode povećanjem e, prostora u proračunu. Dakle, e, sufinanciranje je predviđeno za sve operativne programe na Cipru i nakon 36.2017. E, godine, dakle nakon zaključenja programa. Kada je riječ o članku 24. znamo da pet zemalja članica, Rumunjska, Portugal, Irska, Cipar i Grčka, imaju prilike koristiti ta dodatna plaćanja zato jer e, provode programe ekonomske prilagodbe. Grčka uslijed svoje teške financijske situacije može koristiti taj program barem do trećeg e, trimestra 2018. godine, dakle predlaže se produljenje plaćanja do, e, od 36. iduće godine do kraja provedbe ovog financijskog programa. E, prijedlozi komisije koji e, ne unose promjene u krovne iznose koji su predviđeni u višegodišnjem financijskom okviru su zapravo naša obveza i, i to je suprotan pristup onom e, zloglasnom članku 23. Kao što je rekla kolegica Deverdiju, skoro ćemo posjetiti Grčku i u tom slučaju, kao i u slučaju drugih e, izvješća, e, ja ću pozvati kolege da prodru u srž problema. Dakle, očekujemo od posjeta našeg izaslanstva Grčkoj da nam ukaže na to koliko je potrebno promijeniti viziju kohezijske politike i perspektive i kako je potrebno napustiti Mm, politiku i mjere štednje i e, osoboditi, e, javna ulaganja. Dakle, ponavljam, e, mi prihvaćamo prijedlog, nećemo ulagati amandmane i stoga također odobravamo i ono što je predsjednica uradila. Hvala. Gospodin Van Evo, ja ću govoriti u ime našeg izvjestitelja u Sjeni, gospodina Abdemona. On je morao otići, zato ga je, jer ga je pozvao belgijski kralj tako da je to bio težak izbor. No, mogu vam reći da nije imao prigovora na vaš prijedlog, no e, zapravo je to sve pitanje trenutka i kalendara. Naime, možete nam reći da će drugi odbori izraditi mišljenja i e, to je čitav niz odbora, ekon i drugi. Dakle, mi nećemo moći niti pročitati njihova mišljenja, a već izvodimo zaključke. Dakle, naš postupak baš nije previše transparentan. Dakle, ja bih htio imati nešto više vremena kako bih razmotrio njihova mišljenja i nakon toga odlučio. To nije prigovor, nego je jednostavno način postavljanja stvari kad bih ja bio izvjestitelj za mišljenje o nekom drugom odboru i kad bih vidio da je neki drugi odbor već donio odluku i da je sve prihvatio i da nema prostora amandmanima, pa ja bih možda malo se namrštio. No, e, to zapravo mislim da nije pristojno. Gospodin Zeller, izvolite. Hvala vam lijepa, gospođo predsjedavajuća. Ja nisam samo član u ovom odboru, već i u e, odboru za kontrolu proračuna i ne mogu samo tako se cijeli promijeniti kada odem u drugi odbor. I stoga mislim da bih zapravo rado htio znati u kojoj mjeri su te Predmete zemlje koje su primjele ove pogodnosti, a to se sad tiče već potrebne nekog godina, su uspjele iskoristiti te pogodnosti. Grčka je poseban slučaj kojeg ću se sad ostaviti po strance. E, Grčka je još uvijek i u ESM-u i zbog toga se tu radi o e, posebnoj situaciji. i zbog toga mi se čini da je to opravdano da se pomogne toj državi kako bi je eh, u budućnosti bilo lakše. Ali drugačiji je slučaj sa Ciprom. Ciprom je, Cipar je prvo izašao iz ESM-a i ne čini mi se da je tamo toliko loš razvoj gospodarske situacije ako sada ponovno eh, imaju 90% eh, po glavi prosječni BND u ovim statistikama, da mi se to ne čini loše. Međutim, evo, čim su izašli iz ESM-a, promijenili su porezni sustav odmah. Uvezli su isto tako e, porezne olakšice u takozvanom non-dom programu, dakle za, osobe koje tamo imaju e, boravak, ali ne prebivalište, koji tamo imaju boravak, koji čak nisu niti e, građani Republike Cipra, koji tamo osnuju svoje poduzeće, što je moguće učiniti sa dva klika na računalu, njima zatim u idućih 17 godina e, se daju porezne olakšice za svu dobit i sva primanja koja usmjeruju u Cipar. Dakle, tu se zapravo poziva na to da se ta primanja preusmjere na Cipar i uopće vidimo da zapravo oni sada nude bolje uvjete nego Malta. Stoga me zanima nije li to ponešto nepravedno, ne iskrivljava li to e, situaciju za druge države članice ako se e, porezna, sredstva prebacuju u e, druge države. Mislim, onda mi se čini da toj državi zapravo ne može biti tako loše. A kao drugo, što se tiče raspodjele sredstava, u proteklom financijskom razdoblju. Činilo mi se da to se sve nije provelo na vrlo transparentan način na tom otoku i stoga moram reći da jednostavno nemam trenutno neke informacije koje bih htio, to jest ono što sam sada tu saznao, ne navode me na tome da Cipru i dalje dajem pogodnosti pri stopi sufinanciranja. One koji drugome oduzima novac u obliku e, poreznih primanja, koji sam drži poreznu stopu niskom, taj zapravo nema nikakve poteškoća s proračunom, te ne treba uživati u nekim posebnim pogodnostima sukladno tome. Nielsen, the floor. Hvala, gospodine Nielsen, izvolite. Hvala. i naš izvjestitelj u sjeni podupere prijedlog izvjestiteljice, no nisam upoznat sa pojedinostima ovog prijedloga. Htio bih istaknuti da ponekad ne samo sufinanciranje e, u obliku novca treba brojiti na e, lokalnoj razini kada E, provodite važna strateška ulaganja, to mogu biti i socijalna ulaganja iz socijalnog fonda, ali također i iz regionalnog fonda. I e, dobivate također i e, mnogo potpore od volontera koji u to ulažu svoj rad. Dakle, kako možemo omogućiti da se tu računa i dobrovoljni rad lokalnog stanovništva kao sufinanciranje. To je velika rasprava jer mm, u mnogim slučajevima na e, terenu nemamo novca, ali možemo raditi i to radimo dobrovoljno, naročito kada je riječ o projektima iz socijalnog fonda. I ponekad to može biti čak i važnije od novca i to bi onda trebalo također računati kao sufinanciranje. Evo možemo čuti odluku vijeća. Tu imamo predstavnicu slovačkog predsjedništva i sada ću joj dati riječ. Izvolite. Hvala. Ja sam Katarina Njemedova i predstavljam Slovačko predsjedništvo i u ime vijeća želim reći da podržavamo zamisao Europskog parlamenta i vaše izvješće da se ne ulažu amandmani na prijedlog komisije to je mišljenje vijeća za sada i očekujemo usvajanje stajališta vijeća ovog mjeseca i iščekujemo također i odluku parlamenta. Hvala. A, očekujemo da će vijeće odlučiti da se nastavi bez amandmana. Hvala. Sada dajem riječ gospodinu Berkovicu koji će nam iznijeti stajalište komisije. Hvala. Gospođo predsjednice, hvala na izvješću. Mislim da ono vrlo dobro odražava prijedlog komisije. Ja bih eh, samo htio skrenuti vašu pozornost na dva zaključka. Prvo, kao što ste i sami eh, rekli, riječ je o ciljanim mjerama. To nisu mjere koje se primjenjuju na sve zemlje članice, nego su osmišljene za one zemlje članice koje se nalaze u posebno teškoj gospodarskoj situaciji naročito kada je riječ o dopuskom financiranju. Kada je riječ o e, Cipru, želim odgovoriti na opaske gospodina Celnera. Stanje na Cipru u ekonomskom e, području 2014. i 2015. godine je bilo vrlo loše i uz Grčku Cipar je bila jedina zemlja članica koja je E, zabilježila negativan e, gospodarski rast i ulaganja. Dakle, mislim da postoje dobri razlozi za produljenje roka za sufinanciranje i naravno ako postoje neki problemi s time u vezi, smatramo da e, o tome treba razgovarati i rješavati ih u odgovarajućim forumima. Drugo, kao što spominjete u izvješću, prijedlozi ne utječu na proračun. Oni također E, zahtijevaju unapredno predviđanje sredstava u proračunu kako bi se stvorila likvidnost u doba sa poteškoćama, naravno kada je riječ o dopunskom sufinanciranju, a kada je riječ o stopi sufinanciranja, e, tu su stvari malo drugačije. Hvala. Evo ja ću pokušati odgovoriti na neka od pitanja i neke od primjedbi. Prvo, potpuno se slažem da je sufinanciranje srž čitavog sustava kohezijske politike i zemlje članice, regije i e, lokalne vlasti naravno imaju neopitnu odgovornost u tom kontekstu. Imaćemo priliku posjetiti Grčku za dva tjedna. I vidjet ćemo na terenu kako to funkcionira. No, mi ne dovodimo u pitanje formulu sufinanciranja, ni taj mehanizam, no ja smatram da je prijedlog komisije, prijedlog kojim se nastoji podupriti proces kohezijske politike u Grčkoj i na Cipru. I to je moj odgovor na e, primjedbe gospodina Celera. Imate pravo, možda, ne znam. Možda na Cipru postoji problem e, sa porezima, ali ovdje ja predlažem da se razmatra odluka koja se odnosi na provedbu kohezijske politike, a ne razmatramo sada čitavo gospodarsko stanje na Cipru. Naravno, kohezijsku politiku treba podržati, treba podržati provedbu projekata na Cipru i u Grčkoj i na taj način e, ćemo poboljšati gospodarsku situaciju u tim zemljama. Evo, to su razlozi zbog kojih o ovome razgovaramo i zbog kojih je izrađeno mišljenje. I također je to razlog zašto sam predložila da se ne ulažu amandmani na prijedlog komisije ne e, raspolažemo sa e, informacijama iz drugih e, odbora, ali upoznati smo sa vlastitom odlukom i ja predlažem da je to odluka o mišljenju odbora regiji. Mislim da je to razumno, to smo učinili jednom već u primjeru Grčke i mislim da je to uputno ponovno učiniti jer to daje dobre rezultate. Možda ćemo ako dođe do problema moći razgovarati sa upravljačkim tijelom u Grčkoj i sa lokalnim vlastima o situaciji u zemlji. Kada je riječ o Cipru, možemo zatražiti od komisije više informacija. No, Prijedlog je dovoljno uravnotežen, to je moje mišljenje kao izvjestiteljice i stoga Želim još e, jednom e, izneti taj prijedlog da se on ne izmjenjuje ili dopunjuje amandmanima. Slažemo li se da ne ulažemo amandmane na prijedlog ili imali i protivnih mišljenja? U redu, hvala. Hvala svima. Gospodine Van Nilseroj. Gospodine želim naglasiti da mi u ovom odboru nemamo mišljenje, nego da smo nadležni za ovo. Drugi su oni koji izrađuju mišljenja i stoga bismo doista trebali pripaziti na sadržaj kojeg ćemo dobiti iz drugih odbora prije glasanja. Mislim, mi ćemo glasati, ali vjerojatno ćemo glasati bez amandmana, no treba sagledati mišljenja drugih odbora. I evo, to sam htio naglasiti, a inače se mogu složiti sa procedurom. Okay, the other, the opinions of the other committees. U redu. Da, mi ćemo pridružiti mišljenje drugih odbora izvješću. Ne glasujemo sada, prihvatit ćemo to bez amandmana, ali ćemo dakle, nastaviti sada mi ćemo u sve to i priključiti mišljenje drugih odbora i o tome ćemo se ovijestiti. Ili to u redu? Da. Službeno ćemo glasati o ovome sljedeći put. U svakom slučaju hvala vam lijepo na podršci skazanoj izvješću. I sada možemo nastaviti sa sljedećom točkom na dnevnom redu. To se radi o na vlastnu inicijativu gospodina Vanistelroja. Ulaganje u... Ne, to nije na vlastnu inicijativu. Naš izvjestitelj gospodin Van Nistelrooy predstavit će nacrt svog izvješća o ulaganju u radna mjesta i rast, poboljšano iskorištavanje europskih strukturnih investicijskih fondova, ocjena izvješća u skladu s člankom 16. stavkom 3. uredbe o zajedničkim odredbama. Održali smo 13. srpnja razvojnog gledišta Gospodin Van je podijelio tu svoje ideje o glavnim zaključcima nakon pregovora između država članica Europske komisije o e, sporazumima o partnerstvu i o operativnim programima, kao što se to traži u članku 16.3 u uredbi, u uredbi o zajedničkim odredbama. Kao što smo spomenuli na zadnjem sastanku odbora regiji i na javnom saslušanju 15. lipnja, izvjestitelj se dotočio svoju analizu na nekoliko ključnih pitanja vezano uz to gdje možemo nešto zaključiti i naučiti za budućnost kohezijske politike. Danas će gospodin Van predstaviti svoj nacrt izvješća. Ja predlažem da rok za amandmane bude u 12 sati 15. rujna, to je dakle četvrtak. I dajem sada riječ gospodinu Van da predstavi svoje izvješće. Izvolite. Hvala vam, Goriću na nizozemskom. jer me moji birači sada pomno prate, oni gledaju ovaj sastanak i zbog toga ću govoriti na nizozemskom. Kao drugo, kao što je gospođa Pisabeć već rekla, ja se jako veselim zbog vaših prvih reakcija, zbog svega onoga što sam imao prilike čuti na saslušanju i e, tijekom razmjena gledišta. Znam da različite političke skupine su imale namjeru učiniti isto, dakle htjeli su provjeriti e, ovo prvo izvješće Europske komisije, prvo izvješće e, gdje možemo vidjeti kako u razdoblju između 2014. i 2020. godine će se e, europska financijska sredstva kombinirati zajedno sa financijskim sredstvima općina, kad kad čak i privatnih stranaka. Ovo izvješće nosi svoj naslov, dakle ulaganje u radna mjesta i rast i zapravo je važno vidjeti kako možemo u tom smislu optimalno e, potaknuti e, dalji razvoj u Europskoj uniji. Sve ove informacije koje smo dobili trebamo sad analizirati i to je zapravo na kraju krajeva i zadaća našeg odbora. U tom smislu želimo nastaviti raditi kako bi onda došlo do odgovarajuće odluke na plenoj sjednici. Prvo samo nekoliko općenitih primjedbi. one točke koje smo spomenuli pri procjeni radnog dokumenta sam e, uzeo u obzir. Kao što vidite, tu su formulacije malo drugačije nego kod prvog nacrta. Ja nisam mogla iskoristiti sve e, one priloge, ali unatoč tome bih htio reći sljedeće. Kao prvo, europski investicijski fondovi kao instrumente predstavljaju zapravo jednu trećinu poreznih obveznika koji se uplaćuju i koji se koriste u svim državama članicama. Tu u velikoj mjeri sudjeluju i e, lokalna i regionalna razina u tome i to doista predstavlja dakle europski instrument i to ne pokriva samo jedno područje već je to nešto što pokriva mnogo različitih područja a sada u okviru ove krize koju smo doživjeli je to bilo doista od velikog značaja. Bilo je država članica e, koji su na nacionalnoj razini, na regionalnoj razini, na razini gradova uspjeli iskoristiti um, europska sredstva. Tijekom krize smo kontrolirali deficit država, došlo je do određenih sporazuma i došlo je do smanjenja zapravo tih sredstava. Ovdje u samom izvješću komisije možete dobro vidjeti kako se sve to odvijalo. Zbog toga su ovi fondovi vrlo važan instrument. E, druga stvar koja se ovdje jasno vidi je kamo je otišao taj novac. Mi smo to u našim propisima jasno definirali. Rekli smo da ne želimo da se to e, samo potroši na nekakve hobije e, nacionalnih vlada i regija. Ne, postoje određeni prioriteti, čitav popis. To znači dakle da ulažemo u rada mjesta, u rast, u tržište rada. Europa ima velik neki e, ja, snažni položaj po pitanju znanja i moramo zapravo to sve pretočiti e, u e, poboljšanje u radnim mjestima i u rastu. To je bilo ono prvo. Kao drugo, u Europskom parlamentu smo mislili da se treba koncentrirati na informacijsko-komunikacijske tehnologije. Evo, mi ovdje imamo svi e, mobitele, ali to je zapravo nešto što se odnosi na sve sektore, na bankarski sektor primjerice, na sektor obrazovanja, na sektor zdravstvenog sustava, dakle primjerice e, elektronički e, dosije pacijenta i tako dalje. Također, htjeli smo da sva ulaganja se odvijaju u jednom održivom kontekstu promjena u izvorima energije, smanjenje ugljičnog dioksida, bolje stanovanje. Sve to je tu uključeno i to smo htjeli ostvariti na lokalnoj i na regionalnoj razini. Veliki ciljevi tiču se i socijalne integracije, dakle da nitko nije zapostavljen i da razmislimo Možemo li pomoću ovih mjera ponovno povisiti kvalitetu e, života i pružiti nove prilike našim građanima? To je vrlo važno u ovom razdoblju. Zatim imamo tu i teritorijalnu dimenziju. Tu se ta sredstva mogu kombinirati i sa drugim sredstvima i možemo isto tako učiti jedne od drugih e, u smislu prekogranične razmjene. Zaključak svega ovoga je izuzetno pozitivan zato što smo tu usredotočeni na građane. To dakle nije nešto što si je Brisel izmislio, već je to nešto što je proizašlo iz realne ekonomije, iz realnog svijeta, iz realnog društva. Dakle, to sve se temelji na ljudima. To je ono što e, trebamo naglasiti i takve instrumente bismo trebali poticati i podržavati. Još nešto? Ovdje isto tako se vidi da e, Europska unija dobro stoji globalno gledano. U proteklom tirkiznom tjednu smo posjetili um, Silizijsku dolinu. Tu smo mogli primijetiti koliko se brzo napreduje, e, koliko primjerice dolazi i do napretka u izobrazbi ljudi za izradu softvera, za informatički rad tu je vrlo važno da što se tiče usluga koje su važne za budućnost, koje će biti važne i za socijalnu dimenziju društva, mi ostanemo jako pažljivi i da znamo da se znanje mora e, pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologija pretočiti u nova radna mjesta i rast. I zatim, ovi fondovi, neovisno o tome kako se to protumači. Imamo tu deset e, različitih zahtjeva i komisija ima isto tako program za zapošljavanje i rast i možemo vidjeti da se zapravo naši zahtjevi poklapaju s onima što oni kažu. Danas prije podne smo govorili o EFSU, spomenuli smo i obzor za 2020. Tu se radi o istraživanju i razvoju, a sve to nisu odvojeni instrumenti, sve je to međusobno povezano i postoje preklapanja. Ja primjećujem da ono što smo do sad mi samo u raspravama spominjali, da se sada to e, bolje svača od strane javnosti zbog zajedničkih problema poput Brexita, zbog zajedničkih problema po pitanju sigurnosti i to se dakle promijenilo u protekle dvije godine. E, europskom građaninu je važno da sazna da postoji europska solidarnost, da postoji taj most. Dakle, europski strukturni investicijski fondovi se sada danas više cijene nego u prošlosti tu postoje još i dodatne mogućnosti, dodatne prilike e, koje možemo iskoristiti. A zapravo sam iznio nekoliko kritičnih točaka. E, vi ste mi rekli da pomalo kasnimo, da smo kasno započeli sa ovim novim e, programskim razdobljem i sa isplatom sredstava. Vi možete svakako još u amandmanima to nadalje objasniti i precizirati, to su stvari koje želimo promijeniti u budućnosti. Dakle, želimo ranije započeti s pregovorima zajedno sa vijećem kako bismo sklopili sporazum, kako bi dobili novu uredbu i kako ne bi onda kasnije nam bilo potrebno previše vremena na razini pregovora među državama članicama, već da bismo mogli vrlo brzo zajedno početi raditi. Zatim, da, ovo je složeno pitanje. S jedne strane imamo proračunska sredstva koja se temelje na rezultatima. Ne radi se samo o tome da se novac dijeli na e, proizvoljan način, ne. Mi želimo e, tražiti, mi želimo da nam se daju dokaze da su se rezultati doista i postigli u gradovima i u regijama nismo imali na početku naravno iskustvo sa onim ex ante uvjetima. Neko vrijeme je tu svima trebalo da se na to naviknu, ali na sreću sada e, govorimo i o pojednostavljenju. I to sam isto tako uključio u svoje izvješće. Zatim, e, još nešto samo kratko u ovom dosta dugačkom uvodu, vidljivost. Mi stojimo pred dilemom pred pravom dilemom, a e, dilema se zapravo tiče toga da nam je komunikacija dosta otežana. Dakle, trećina proračuna, a s druge strane imamo porast populizma. Populizam e, trenutno cvjeta u mnogim državama. Evo primjerice vidite sada kako to izgleda u Jedinoj kraljevini. U regiji koja je zaprimila najviše europskih financijskih sredstava. Upravo tamo su građani glasali protiv Europske unije za izlazak iz Europske unije te su rekli da nemaju koristi od unije. Tu vidimo da smo krivo postupili. Naša strategija komuniciranja potječe još iz onog razdoblja kada je sve bilo u redu, kada su svi bili sretni, e, svi su povećavali svoje bende, i sve je išlo u redu, a sada je to razdoblje prošlo. Sada vidimo da imamo razdoblje nacionalizma, da će Britanci izaći iz Europske unije, da je došlo do promjene i zbog toga moramo promijeniti naš način komuniciranja. I zbog toga sam i to uključio u izvješće. Rekao sam pa e, kraju kako da to promijenimo. Oni koji provode ove projekte, primjerice socijalne projekte, evo recimo, da znaju da ako, je, ako je neka osoba našla radno mjesto, da je to zbog toga što je to radno mjesto poticano od strane europskih strukturnih investicijskih fondova. To se uopće ne zna. Neke projekte možemo možda i zaustaviti ako su previše birokratski, ali u svakom slučaju ne iskorištavamo dovoljno e, tu strategiju komuniciranja. Isto tako ja sam član u, jednoj, u jednom žiriju za e, najbolje regije i gradove. Mi E, svake godine dodjeljujemo nagrade, tamo imamo veliki odaziv ljudi, po sto tisuća ljudi, dolaze dolazi na takva događanja, ali postavlja se pitanje prenosi li se to u medijima, znaju li ljudi za to. I tu sam isto tako dakle nešto osmislio. I ako kažemo da trebamo raditi pametnije, bolje, onda to vrijedi i za naše komuniciranje. U partnerstvu naravno sa državama članicama moramo na neki način e, ponovno shvatiti pozornost na zvijezdice Europske unije. Moramo učiniti da te zvijezdice zasjaju. Recimo kada se radi o zbrinjavanju otpada, otpada tu postoji jedan vrlo dobar projekt e, koji je dobio financijska sredstva iz Europe, to je projekt iz Poljske. To je dovelo do potpune promjene u načinu razmišljanja ljudi koji tamo žive. Mislim, ja recimo evo uvijek govorim tu priču kada idem negdje. Dakle, imamo našu zastavu sa našim zvjezdicama koja stoji negdje na nekoj zgradi. Nakon tri godine bih trebao doći tamo i malo ponovno osvijetliti taj imidž, osvijetliti te zvijezdice. Svi su međuvremenu već zaboravili da je to napravila Europska unija i zbog toga to komuniciranje nije uspješno. Dakle, primjerice kada ne bismo samo zaključili projekt jednom kada završi, već kada bismo doista s njim ga iskoristili u svoju komunikacije. To sam sve pokušao prikazati. I moram reći da ide da sam da ću ići uskoro na predstavljanje slovačkog predsjedništva vezano uz budućnost i koheziju. I tu ću također biti govornik, te mislim reći da na tom skupu da moramo doći do građana. E, stvari koje su pogrešne, koje ne valjaju, naravno ne možemo tako prenijeti, ali trebamo naglasiti ono što je pozitivno. Mene sada jako zanimaju vaše reakcije na ovaj tekst trebali bismo se sastati negdje u listopadu izvjestiteljem u Sjeni, imamo za to predviđena dva termina, e, u Strasburu ćemo svakako naći isto tako vremena za to. Evo, i to je sada bio e, moj uvod, e, iznimno na nizuzemskom gospođo predsjedavajuća. Možemo nastaviti sa izvjestiteljima u gospođo Hvala vam lijepo, gospođo predsjedavajuća, doista, evo sada ja jesam i dovoljno pripremljena i mogu nešto o tome reći. Ali prije nego što prijeđem na samo izvješće, to je na nacrt izvješća gospodina Van želim reći da sam jako vesela zbog toga što je predsjedništvo e, Slovačke se pozvalo na Brain Trust Europskog parlamenta. Vidimo tu kolegicu koja je neko šadla u Europskom parlamentu i doista vam želimo sve najbolje i nadamo se da ćemo imati dobru suradnju. Evo dvije primjedbe preliminarne koje nisu u suprotnosti s onom što ću reći kasnije. I dalje mi nije u potpunosti jasno koji je smisao ovog izvješća, koji je njegov cilj. Želimo mi procijeniti izvješće komisije, mislim tako mi se čini iz naslova, ili želimo naći prijedloge za sljedeće programsko razdoblje, za razdoblje nakon 2020. godine. Moram reći da sam tu još uvijek zbunjena, to sam i prošli put već rekla. Mislim, ne smatram da je to suprotno tome da sada se osvrnem na samo izvješće, jer ja smatram da je to izvješće kao takvo dosta uspješno imamo povezane dvije stvari. S jedne strane imamo pogled unazad, a s druge strane imamo i pogled u budućnost. No to povremeno dovodi i do određene konfuzije u izvješću, barem se meni tako činilo primjerice, e, kada se uvodi pojam novo razdoblje. Dakle, tu se može e, misliti na e, trenutno financijsko razdoblje, programsko razdoblje ili novo, dakle sljedeće programsko razdoblje, kao što to stoji u točci 23. I to nije nešto vezano uz njemački prijevod. Ja sam pogledala engleski prijevod, e, da to mogu usporediti. Mislim da Lambert spominje s pravom određene teme i zbog toga e, na izvješću govoriš kao prvo o vidljivosti kohezijske politike. I tu moram reći da e, te ne podržavam 100%, nego 150%, sve ovo što kažeš. Mi stvarno moramo moći bolje prodati kohezijsku politiku. Jer su, i kohezijska politika sve ono što se tiče ulaganja u budućnost I to isto tako ne kažemo po prvi put. Tu se radi o tome kako ćemo prodati naš proizvod, kako ćemo se predstaviti u javnosti. A mislim, ovo se ne odnosi samo na to izvješće. Ja smatram da se ne radi samo o tome da mi ovdje u Europskom parlamentu sa zastupnicima i članovima odbora kažemo nešto pozitivno prema van, već su nam u tu svrhu potrebne sve druge političke razine, dakle i s regionalne razine i s nacionalne razine, pa zatim evo u slučaju Njemačke i razina e, cijele Savezne republike Njemačke. Svi oni trebaju pripasti na to da se pravilno raspoređuju europska financijska sredstva i zatim će onaj tko je dobio posao, ako to bude tako, mogao e, znati da je to zbog toga što je Europska unija sufinancirala taj projekt i zbog toga što je Europska unija naložila neke ciljeve. Ja sam bila nedavno u Poljskoj, to je predivna zemlja i doista se isplati otići tamo. U Poljskoj svugdje stoje natpisi da je nešto sufinancirano uz pomoć Europske unije, bilo da se radi o autocestama ili o zgradama. Doista, u čitavoj zemlji se to može vidjeti, a ipak, možda ćeš nam moći nešto i ti reći o tome, se vidi i um, latentno neprijateljstvo prema Europskoj uniji, iako tu stoje veliki natpisi koliko se zapravo tamo troše sredstva iz kohezijskih fondova. Dakle, mislim da mi ne možemo sami riješiti taj problem, već da će nam za to biti potrebni neki drugi. Kao drugo, eh, Lambert govori o tematskoj koncentraciji. Da, to je točno. Mi smo se i borili za to u proteklom sazivu kod e, novog financijskog razdoblja i kod sredstva za potporu i zapravo to sada i funkcionira, to ta tematska koncentracija. Mi e, ne raspršujemo novac, već doista koncentriramo novac. Primjerice za područje znanosti, za područje borbe protiv klimatskih promjena. Tu se spominju široka tematska područja E, zatim socijalna kohezija i to se spomenuo Lamberte. To je nešto s čime idemo u pravom smjeru i to je zapravo i ono na što mislimo kada kažemo tematska koncentracija. Zatim još jedna druga važna tema i tu isto tako u odboru nema nikoga tko će tome proturiječiti Tu se radi o pojednostavljenju i o višerazinskom upravljanju. Ne mogu se zamisliti da bi itko rekao po tom pitanju nešto drugačije. Mi se svi za to u potpunosti slažemo. To zatim vrijedi i za neke dalje korake i to se spomenuo, primjerice u točce 32. tu se govorio o načelu partnerstva. Da, o tome se radi. Radi se o tome da nešto pažljivo pogledamo, da naučimo nešto o tome, da vidimo koja su naše iskustva ja mislim da je to doista jedan bio važan trenutak kada smo uspjeli za novo financijsko razdoblje e, uvesti ta e, partnerstva. Samo u budućnosti nove partnere, nove partnerice, gdje god oni bili, trebamo u sve to uključiti kako bi e, ono što financiramo, financiramo ono što želimo ostvariti, doista naši građani vidjeli. Na kraju želim spomenuti nešto gdje sam dosta skeptična. To sam i prošli put rekla. Povezano s europskim semestrom još uvijek ne shvaćam a uloga, to jest procjena pričuve o performansama, učinku, to je nešto pitanju čega sam još uvijek skeptična. Dakle, ta pričuva koja se temelji na rezultatima, nju ne smatram dobro i tu im, sam dosta zabrinuta. Unatoč tome, Lamberte, želim reći kao i na početku da je tvoj nacrt dobar i da se isplati i radite na njemu, te se veselim daljnjoj suradnji. Hvala. Thank you. Hvala. Nastavit ćemo sada sa izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Jakovčić u ime gospodina Miltenberga. Gospodin nažalost, nije ovdje. Pomaže ljudima u Gibraltaru. pa ću pokušati pročitati neke od njegovih zamisli. No, gospodine Lambert, znam da ste vi prijatelji, tako da možete između sebe to raspraviti. Reći ću samo da je gospodin Miltenberg donekle iznenađen da se uopće gotovo ne spominje veza između strukturnih reformi i kohezijske politike u ovom izvješću. Strukturne reforme i investicija koje potiču rast do ruku pod ruku, kako on kaže. Također bi volio veću fleksibilnost što se tiče tematskih ciljeva. ESI fond, fondovi dalje imaju širok obuhvat, fleksibilnost bi trebala biti omogućena samo kada se bavimo pitanjima do kojih dolazi, problemima do kojih dolazi nakon usvajanja operativnih programa. Također, postoje neke ideje o posebnim preporukama za države članice i reći ću samo da bi pravila državne pomoći trebalo biti koordinirana između europskih programa i sredstava i volio bi da komisija razmotri zakonodavne predloge za uklanjanje tih prepreka. Također smatra da BDP ne, nije nužno jedni legitimni indikator za dodjelu resursa. Moglo bi se također raditi tu i o nekim drugim pokazateljima. Za kraj, vjerojatno ćemo predložiti određene amandmane na ove teme i raspraviti ćemo to sa gospodinom Matasom kako bismo mogli izraditi vrlo izvješće. Koliko vidim, vaše izvješće vrlo usredotočeno i dobro, no možda bismo s nekim prijedlozima ga mogli i malo poboljšati. Hvala vam, gospođo Demato. Hvala. Hvala kolegi na ovom nacrtu izvješća. A to je provedbeno izvješće koje se temelji na analizi komunikacije komisije od prosinca. U toj komunikaciji komisija iznosi izvješće o rezultatima pregovora o sporazumima i dogovorima za partnerstvo i donosi e, jedan e, okvir stanja stvari za svaku zemlju članicu do 31.10.2017. godine. Naravno, slažem se s prijedlogom komisije u tome da kohezija treba biti transparentnija na svakoj razini, a to znači da treba rasvjetliti slučajeve prijevare, a također treba istaknuti činjenicu da je kohezijska politika najznačajniji instrument za ulaganja u Europskoj uniji, tako da dobre projekte i dobre zamisli treba valorizirati i promicati sama vrijednost kohezijske politike u tome što financira korisne projekte za teritorij. To je barem načelo kohezijske politike i također je prednost kohezijske politike u tome da Europska unija financira projekte i također da treba zaštititi i socijalno ekonomsku koheziju. Također treba i snagom osuditi neprihvatljivo kašnjenje u provedbi operativnih programa, također kašnjenje sa e, troškovima i također ubrzanje kohezijske politike uz pomoć određenih projekata i to samo zato da se ne bi automatski izvuklo sredstva. I kao što je primijetio revizorski sud, veliki dio pogrešaka u kohezijskoj politici zapravo proizlazi iz drugih politika, recimo politike javne nabave ili državne pomoći. Drugo, programsko razdoblje 2014-2020 je određene elemente koje izvjestitelj ističe i ti su pozitivni, odnosno okrupnjavanje tematskih područja i e, uvjetovanost i također ono što je važno i e, margina za učinkovitost, ali tu bi trebalo promisliti o kriterijima provjera učinkovitosti iste. Također kada je riječ o važnosti koja se pridaje pojednostavljenju, dakle edukaciji i e, radne skupine na visokoj razini o pojednostavljenju, mislim da treba provesti analizu mjera pojednostavljenja koje su već provedene. Recimo tu mislim na e, pojednostavljenje troškova za apsorpciju sredstava. Evo, nadamo se da ćemo moći poraditi i dalje na poboljšanju ovog izvješća sa izvjestiteljem i vidimo se u prosincu. Hvala im li kakvih drugih komentara, ukoliko ne da ću reći predstavniku Europske komisije, uspječnici Kadri Ustao. Izvolite. Hvala lijepo, zahvaljujem i na detaljnom analizi naših izvješća i vašem radu. Nekoliko bih stvari rekla kako bi malo pojasnila stvari, možda žurila informacije jer se i dalje nastavlja raditi svaki dan na ovim temama. Načelno se slažemo. Dakle, nema ništa sa čime se ne bismo slagali. Što se priopćenja tiče, svakako se uvijek može bolje to raditi jer neprestano radimo u tom smjeru kako bismo imali snažni utjecaj za bolju komunikaciju, do komunikacije mora doći i to iz svih izvora. Dakle, ne možemo samo komunikaciju prepustiti državama članicama ili samo komisiji ili samo ovom ili onom diniku. Mislim da svatko treba dati sve od sebe kako bi mogli promicati rezultate i postignuća naših politika. Kako bismo tom pripomogli, naglasila bih da Imamo jednu open data platformu koja je vrlo aktivna i izvrno objavljena zajedno sa člankom 16. I s obzirom da smo sada po prvi puta u mogućnosti naprijed, prije programskog razdoblja reći što će biti rezultati, načelno govoreći, govoreći na ukupno europskoj rečini, razini ovi su podaci na raspolaganju, online su i raspodijeljeni po državama članicama, po programu, po fondu, tako da možete vidjeti za sve zemlje koje vas zanimaju što je obećano unutar tih fondova, njihovog iskorištavanja i te podatke možete upotrebiti za komunikaciju, što je i ono što sama komisija radi. Ta Open Data platforma bit će redovito ažurirana, dakle ono što trenutno ovdje imamo su recimo obećanja država članica na temelju njihovih programa i partnerskih sporazuma, ciljeva koji su s nama dogovoreni. Kasnije ćemo se pozabaviti detaljima od tome kako se ispunjava, u kojoj mjeri. Dakle, taj napredak će biti vidljiv, a isto tako mi ćemo i uobičajene informacije na temelju stvarnih e, plaćanja. Ali ažurne informacije ćete dobiti još, ne morate naravno čekati 7 do 10 godina da biste bili sigurni e, što se događa sa fondovima europskih poraznih obveznika. Što se EFSI-a tiče, mm, tu bih samo možda upozorila da je možda još rano za nešto reći za EFSI, dakle dobro su započeli, ali nisu još došli do samih e, rezultata i isplata. Tako da je možda mm, rano zadat neki sveobuhvatni zaključak koji bi pokazivao da su mnogo bolji od strukturnih ili investicijskih fondova. Dakle, pogledajmo još, pričekajmo da vidimo kada će biti dobro vrijeme da se neki zaključci e, donesu. Što se administrativnog opterećenja tiče, e, nedostaju nam za ovo izvješće studije o administrativnom opterećenju i tu bih e, vas obavijestila da komisija je zapravo već provela studije, rado ćemo ih izložiti vašem odboru. Provedena je studija 2010. još jedna studija 2012 i prije zakonodavnih predloga 2012. kako bi se to nadovezalo na studiju utjecaja. To je bila vrlo temeljita studija. A još jedna se trenutno provodi i bavi se procjenom e, preuzimanja mjera za pojednostavljivanje unutar država članica. Tako će se moći kvantificirati e, rezultati za ovo razdoblje. Dakle, kada dođemo do tih podataka, svakako ako vas zanima, rado ćemo vam ih izložiti. Što se tiče eksante uvjetovanosti, jer to je vrlo važna tema za nas, jer se približavaju e, rokovi za ispunjenje akcijskih planova krajem ove godine i podsjetili bismo da je povjerenica Krecu pisala predsjedniku krajem kolovoza i obvestila o trenutnoj situaciji Dakle, napredak je ostvaren i od tada, dakle od 25% neuspunjenih eksante uvjetovanosti kada su dogovoreni akcijski planovi i sada možemo reći da je 34% dogovorenih akcijskih planova ispunjeno. Dakle, svakih par tjedana zapravo možemo opaziti napredak, a većinom napredka vidjet ćemo do kraja godine. Dakle, to sam želio reći i zahvaljujem na ovom izvješću. Hvala vam, gospodine Van Nistelroj. Izvolite. Hvala vam, hvala na vašim doprinosima. Očekujem da će vaši amandmani nas u pravom smjeru usmjeriti, a ne u suprotnom. No, spomenuo bih eh, na koji način se rezultati ostvaruju. Cijeli parlament se nije još usredotočio na ovo i zbog čega nemamo oštri stroži stav što se toga tiče. Dakle, kada govorimo o učinkovitosti, imamo kohezijsku politiku u Europi kojom se bavimo i moramo provesti jedan sistem koji će odlučivati o tome kakvi rezultati trebaju biti. Dakle, trebamo si postaviti eksante uvjete i kasnije vidjeti kakvi su zapravo bili rezultati i kakva je bila razina uspješnosti. Neke fondove možemo staviti sa strane za one koji osobito dobre rezultate daju. Dakle, za to možemo staviti 6%, 21 milijun eura na raspolaganju. Dakle, nove obveze se mogu provesti unutar tog vremenskog razdoblja, a plaćanja u nadolazećem razdoblju. U ovim projektima je toliko visoka razina ambicije i zbog čega oni koji su imali savršene rezultate 2018. postoje primjeri takvih savršenih mladih novopokrenutih poduzeća i drugih. Isto tako načinu na koji e, općine i gradovi pružaju potporu i ohrabrenje. Dakle, ukoliko želimo ostati konkurentni u svijetu, moramo sve te stvari provesti. Zbog čega ne bismo mogli reći da ti koji su najbolje rezultate imaju mogu biti nagrađeni. Sa većom fleksibilnošću mogli bismo čak i zasebno izvješće za tako nešto izraditi. Reći ćemo tijekom krize imamo 27, 21 milijardu i razgovarat ćemo o e, rezultatima 2021. godine. Mm, Gospodin Westphal, mislim da mm, pristup kojem ovdje govorimo, moramo na tome raditi, vidjeti što želi komisija, što želi vijeće, staviti na raspolaganje predfinanciranje na Cipru primjerice jer uvijek smo spremni podržati zemlje gdje ima volje. No kada ljudi izuzetno dobre rezultate daju, za to ih se ne nagrađuje. Dakle, to je izazov i za gospođu Westfall. napravite izvješće na vlastitu inicijativu o tome. Moje se bavi člankom 64.3, trenutnim stanjem stvari, no bez ambicija i bez nade. Kako bilo, pričekat ću vaše amandmane, radujem se i nakon toga ćemo moći to izvesti na plenarno. Hvala vam lijepa, samo vas podsjećam, rok za podnošenje amandmana je podne četvrtak 15.9. Dakle, ovu točku dnevnog reda mogu e, završiti. Ima li nešto podrazno? iznenađujuće nema, onda vam zahvaljujem i potječem vas samo sljedeća sjednica održava se u utorak 11. listopada od 9 sati ujutro. Zahvaljujem i prevoditeljima na pomoći ovime zatvaram današnji sastanak. Hvala.